počinjemo sa rezolucijom u vezi sa stanjem e, ljudskih prava na Krimu, osobito u vezi sa situacijom sa Tatorima. E, kolega Plenković se javio za riječ. Kolega Plenković. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala lijepa e, u vezi sa usmenim amandmanom, amandmanom 7. E, radi se samo o jednoj e, maloj korekciji. Ostajemo kod teksta koji je, koji je dogovoren među klubovima zastupnika. Hvala lijepa, onda o tome ne moramo glasati. Tko se slaže s tim? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Članak 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Članak 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Rezolucija u cjelini. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno. Prelazimo na e, zajednički nacrt rezolucije svih šest klubova zastupnika u vezi sa situacijom u Bahreinu i slučajem Mohameda Radmana tko je za protiv suzdržan usvaja se e, recital A tko je za protiv suzdržan usvaja se amandman 1 tko je za protiv suzdržan odbija se Eh, uvodna izjava o tko je za, protiv, suzdržan, tvaja se. Rezolucija u cjelini tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Mm, prelazimo na nacrt eh, rezolucije eh, u vezi sa situacijom u Hong Kongu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje odbija se. Rezolucija u cjelini, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Slijedi e, nacrt rezolucije odbora AFET, e, članak 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, članak 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, amandman 2 tko je za, Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 18 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 21 originalnom tekstu tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 23 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 30 originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Rezolucija u cjelini poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Rezolucija još jedna odbora AFET tiče se e, e, napretka e, Kosova. Amandman 1 usvaja se upit u vezi sa poslovnikom gospođa Lunaček, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Što se tiče sljedećeg amandmana Pučana, upravo smo postigli kompromis prije početka glasanja. Željela bih zahvaliti izvjestitelju u sjeni e, kluba zastupnika EPP koji je odlučio povući e, amandman Pučana i pristaje da se samo iz originalnog teksta amandmana izbaci e, ovaj dio teksta koje sam pročitala to bi dakle bio ovaj postignuti kompromis nismo imali vremena e, to e, razmotriti skupa sa svima vama ali molim vas da podržite taj kompromis imali primjedbi to Izgleda da ih nema. Onda ćemo sada glasati o članku 6, originalni, o originalnom tekstu pa- članka 6. Gospodine predsjedavajući u ime Pučana želim reći da se slažem sa ovim što je e, rekla gospođa Lunaček. Onda ćemo sada glasati o originalnom tekstu članka 6 bez ovog dijela koje je gospođa Lunaček pročitala, koje se izbacuje, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Članak 10, u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 14. originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 17. tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 20. tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 23. tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak E, amandman 2 poimenično otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvaja se amandman 7 tko je za protiv suzdržan usvaja se amandman 6 tko je za protiv suzdržan usvaja se amandman 3 tko je za protiv To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Amandman 3. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 5 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se rezolucija u cjelini. Glasat ćemo poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvaja se. Imamo jedan zajednički nacrt rezolucije e, koje je e, podastralo pet klova zastupnika o situaciji u Libiji. Amandman e, članak šest u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali?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 Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 9. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. E, uvodna izjava A. Tko je u dva dijela. Prvi dio e, sve se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna izjava B, amandman 2, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 10, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Rezolucija u cijelini, e, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, rezolucija odbora INTE o e, uvjetima života na otocima. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 1 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 4. Tko je za? U redu, amandman 3 ćemo provjeriti elektronički otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 10 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Rezolucija u cjelini. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uloga E, lokalnih i regionalnih tijela vlasti u europskim strukturnim investicijskim fondovima članak 2 originalni tekst u dva dijela prvi dio tko je za protiv suzdržan usvaja se drugi dio tko je za protiv suzdržan usvaja se rezolucija u cjelini tko je za protiv suzdržan usvaja se Prelazimo na rezoluciju koja se tiče humanitarne situacije u Jemenu. Imamo nacrt rezolucije e, kluba zastupnika ECR. Ko je za? Kolega Preda, izvolite. Hvala predsjedniče. Pregovarači iz klubova zastupnika složili su se da se zatraži odlaganje e, ovo glasovanje za sljedeću mini plenarnu sjednicu. Molim vas da usvojite taj zahtjev. Da li netko želi govoriti za ovaj prijedlog? Za ovaj prijedlog. Kolega Havit, izvolite. Hvala lijepa. E, ja sam predsjedao pregovorima o ovoj rezoluciji e, u raspravi između klubova zastupnika SID i e, Pučana mi e, se slažemo s ovim prijedlogom da se ovo glasanje odloži samo na dva tjedna. E, vrlo važna delegacija odbora AFET treba otputovati u Saudijsku Arabiju ima mogućnost utjecati na situaciju i zato mi je jako drago što smo se uspjeli složiti i zapravo sam jako e, zahvalan što se klub zastupnika EPP e, što je podržao e, zajednički nacrt e, rezolucije, ali ova odgoda je po mom mišljenju dobar prijedlog i mi to podržavamo. Hvala lijepa. Kolega Smith eh, se javio za riječ eh, da govori protiv ovog prijedloga. Hvala lijepa. Mi se ne slažemo sa ovim odgađanjem. Situacija u Jemenu je teška. Mi na ovoj rezoluciji radimo već dugo. Postoji većina u ovom domu eh, koja je spremna usvojiti ovu snažnu ehm, snažno izražena stajališta Europskog parlamenta mi u parlamentu imamo snažnu većinu za naše progresivno stajalište i nema razloga za odlaganje glasanja. Hvala lijepa. Sada ćemo glasati o prijedlogu odlaganja glasanja. Tko je za taj prijedlog? Tko je protiv? To ćemo provjeriti elektronički otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvaja se e, ovo glasanje se odlaže prelažemo na e, rezoluciju o masovnim ubojstvima pripadnika vjerskih manjina e, amandman 1 koji je za članak 10 za originalni tekst otvaram glasanje poimenično. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvaja se amandman dva. tko je za protiv suzdržan odbijeno e, rezolucija u cjelini tko je za protiv suzdržan usvaja se usvaja se e, time smo završili sa glasanjem i predlažemo na obrazloženja glasanja kao i obično molim kolegice i kolege koji izlaze iz dvorane da molim kolegice i kolege da izađu ako ne žele sudjelovati u obrazloženjima glasanja.